Dear colleagues. Dragi kolege, mogu li vas zamoliti da sjednete na svoja mjesta? Na zajedničkoj sjednici odbora Ekon i Libe. E, na kojoj ćemo glasati o dva vrlo važna zakonodavna akta. Molim vas, sjednite na svoja mjesta. Prije nego što počnemo prezentirati dosije, najprije ćemo testirati da li e, rade aparati za glasanje. Molim vas, stavite svoju glasačku karticu u aparatić, oni koji nemaju karticu neka nam to priopće. Dakle, molim vas, stavite svoju glasačku karticu u aparatić. I glasajte. Otvaram glasanje, otvaram probno glasanje. Glasanje je otvoreno. Pričekat ćemo. usvojili ste moj prijedlog prije nego što sam ga i izgovorio, ali u svakom slučaju prijedlog je usvojen. Imamo kvorum, zatvaram glasanje, probno glasanje. Hvala lijepa. Dakle, možemo nastaviti sa radom. Glasat ćemo o dva vrlo važna teksta. Prvi je, mislim da je ovo vrlo relevantno i bio je veliki uspjeh za Europski parlament, suradnja između dva odbora po E, članku 55 poslovnika bila je vrlo učinkovita. Želim e, čestitati izvjestiteljima, gospodinu Karinšu i gospođi Sargentini na e, dobrom ishodu trijaloga o direktivi protiv pranja novca gdje su uključeni i prijedlozi parlamenta u završni tekst uključujući i registar e, istinskih vlasnika. To je doista relevantno postignuće Europskog parlamenta. Kao što znate, procedura je sljedeća. Sada ćemo glasati e, o e, stajalištu vijeća u prvom čitanju, ali naravno stajalište vijeća u prvom čitanju je zapravo rezultat trijaloga, odnosno glasamo o tekstu koji je usvojen na trijalogu. Dakle, glasat ćemo naravno poimenično e, o tekstu vijeća u prvom čitanju o direktivi protiv pranja novca otvaram glasanje. Poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Tekst je usvojen. A sada ćemo glasati o tekstu vijeća, o uredbi, o e, informacijama, o transferima novca. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Tekst je usvojen. Čestitam izvjestitelju, izvjestiteljima Peteru Simonu i gospodinu Kirkopu. Time smo završili s ovom procedurom i možemo zatvoriti sastanak. E, time smo došli do kraja procesa koji je bio vrlo dugotrajan, pregovori su trajali dvije godine, a sada ćemo e, Dakle, sa e, sjednicom odbora IKON nastavit ćemo u 14 sati i 15 minuta. Hvala lijepa, sjednica, e, sjednica se sada prekida.